So can we start, concentrate on the last point, uh, the financial assistance to the Hashim. vas da krenemo sa posljednjom točkom dnevnog reda. Dajem riječ zastupnici Nejc. Hvala. Uvaženi kolege, ja sam izvjestiteljica za nacrt mišljenja našeg odbora. Ehm, izvješće dakle, je nadležni odbor je INTA. Imamo ukupno 20 amandmana na moj nacrt mišljenja u ovom odboru. Htjela bih zahvaliti kolegama e, na uloženom trudu. Slažem se s većinom amandmana, osim 14 amandmana od kolegice Stasen iz stranke PVV iz Nizozemske. Ne mogu podržati njezine amandmane jer su vrlo negativno sročeni. Jedino što ona traži jest da se čitava e, ideja davanja pomoći Jordanu u potpunosti ukine. Vjerojatno da se Jordan kazni zato što je pretežno muslimanska zemlja. E, mm, ja ću prepustiti kolegama iz odbora INTA i odbora za proračune da se pozabave financijskim aspektima. Što se tiče nas u Odboru za vanjske poslove, htjela bih vas podsjetiti da je od ključne važnosti da Jordan dobije financijsku pomoć od Europske unije u ovim teškim vremenima i to iz dva razloga. Kao prvo, e, pod poticajem Jordanskog kralja čitav niz političkih reformi se odvija u Jordanu e, one ne uživaju punu podršku građana u Jordanu. Neki dijelovi stanovništva bi htjeli da se zadrži status quo. Prema tome u interesu budućeg razvoja situacije bilo bi dobro da pružimo podršku ovom e, prijelaznom e, procesu e, koji je vinodopski nastrojen. To je prva stvar. Drugo, Jordan je izložen velikom broju izbjeglica uslijed sukoba u Siriji i ta količina izbjeglica stavlja čitavu zemlju pod e, veliki demografski e, pritisak, ekonomski, a isto tako, kao što možete i zamisliti, Jordanci nisu nužno uvijek presretni zbog tako velikog broja izbjeglica. I jordanske vlasti poduzivaju sve što mogu kako bi pomogli izbjeglicama, istovremeno oni se e, nalaze u situaciji da im je hitno potrebna financijska pomoć i zato bi bilo pametno da Europska unija da zeleno svjetlo ovom prijedlogu e, i ovom dakle nacrtu dogovora. Hvala e, vam e, zastupnice Nejc na uloženom trudu. Sada bih htio dati priliku ostalim zastupnicima ako netko želi uzeti riječ. Čini se da to nije slučaj. Ovdje imamo i nekoga iz komisije. Možda bi predstavnik komisije htio nešto reći, gospodin Temprano Arojo, ako sam točno izgovorio vaše ime. Hvala gospodine predsjedavajući, prije svega zahvaljujem izvjestiteljici na mišljenju i posebno na potpori našem prijedlogu. Mi se u potpunosti slažemo s njezinim izlaganjem. Situacija u Jordanu sve je lošija. E, dva faktora, utjecaj sirijske krize kao i e, nestabilnost na Sinajskom poluotoku e, gdje se situacija također pogoršava i zbog situacije u Egiptu Jordan je trebao zamijeniti uvozni plin mnogo skupljim gorivom i to nakon događaja u Egiptu. Opskrba plinom je u potpunosti prekinuta u srpnju i to je utjecalo na e, tekuću bilancu i na e, proračunsku bilancu koja je već iznosila 8,5 postoji 10% BDP-a što se tiče proračunskog deficita u što ne spadaju e, bespovratna sredstva. Ovo bi bila prvo aktivnost u smislu mikrofinancijske pomoći Europske unije u odnosu na europsko proljeće. Prema tome e, bitno je da Europska unija pokaže e, da može pomoći u tom prijelaznom razdoblju. Što se tiče amandmana, htio bih se osvrnuti na peti amandman kojim se definiraju kriteriji prihvatljivosti za Jordan, ali gdje se isto tako sugerira potreba za potporu e, suradnji i ekonomskoj i političkoj stabilnosti i to je e, cilj koji je u redu i mislimo da bi se to moglo e, isto tako staviti uvodne odredbe. Međutim, tu se sugerira da je to kriterij prihvatljivosti što nije slučaj na temelju zajedničke izjave parlamenta i vijeća od prije nekoliko mjeseci. Prema tome, kao kriterij prihvatljivosti dovoljno je da je to zemlja koja spada u europsku politiku susjedstva. Dakle, mi predlažemo jednu malu korekciju. Imamo još jedan komentar u četvrtom amandmanu gdje se predlaže da se pod vodstvom e, njegovog veličanstva kralja, mislim da možda nije e, neophodno e, spominjati instituciju kralja, neku konkretnu instituciju, Mislim da e, bi bilo dobro da se što prije krene sa tim aktivnostima kako bi EU unija mogla početi u istinu e, i davati tu pomoć. E, dakle, ta pomoć je zatražena i opravdana je s obzirom na izbjegličku krizu i to bi trebao biti sastavni dio općeg, e, opće reakcije Europske unije u kontekstu Sirije, u krizi, e, krize u Siriji. Dakle, u tom smislu je to važno. Hvala gospodine. Ako nema, vidim da nema e, drugih komentara, pa e, želim samo e, reći da će se ovome glasovati na sastanku odbora 10. listopada. I to je bila posljednja točka dnevnog reda prije stanke za ručak. Želim vam dobar tek i nastavljamo s radom poslije podne. Hvala.